Dakle, prije, e, ako se slažete, usvojit ćemo dnevni red. Mislim da s tim ne bi trebalo biti nikakvih problema. Richard se slaže, pa mislim da možemo krenuti naprijed. Evo ja sad e, time usvojam dnevni red i krećemo dalje na prvu točku dnevnog reda, zapravo treću sporazum o partnerstvu u, ribarstvu između Republike Kod d'Ivoire i Europske zajednice. GUE je e, znači 11.1. E, dobio ovo izvješće, e, znači potvrde. Imamo znači Žao Ferreira koji je izvestite 27. u rujnu smo znači, imali odobrenje ovog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 vrlo zadovoljna što 16.3. smo imali znači e, iniciranje tog protokola iz sporazuma e, znači razdoblje od šest godina o sporazumu o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike kod e, Divoar Prvog eh, osmog smo imali znači privremeno stupanje na snagu. A isto tako imamo znači za 28 eh, vrsta uvođenje eh, određenih odredbi, a isto tako imamo znači određene e, prilagodbe inicijalnom protokolu. Imali smo znači i odražavanje historijskih, e, historijskog ulova, a imamo također i iznos e, od otprilike 600 tisuća eura koje će platiti EU to je e, vrlo blizu postojećem iznosu. Isto tako imamo sektorski e, znači su podršku gdje znači imamo 360 i tisuća eura godišnje te e, podrške. Isto tako to će znači u trećoj godini dostići 407 tisuća eura. Tu znači imamo također i e, plan plavog gospodarstva e, države kod Divuah i isto tako drživo ribarstvo. To je ono što čemu treba se ići. Rade se znači isto tako do dugogodišnjem članu IKATA i e, ono što je važno je da tu imamo znači borbu protiv NN ribolova i kao što smo već rekli održivo ribarstvo tu je znakovita relevantnost za regiju, ne samo zbog važnosti luke Abidžana za, tunu, e, za flotu ulova tune. Imamo znači e, podržavanje ovog sporazuma, to je strateški vrlo važnost. Ono što je važno znači da se u Atlaskom oceanu zadrži ova mreža e, e, podrške e, što se tiče održivog ulova tune. Hvala. Hvala na ovoj prezentaciji. Odmah dajem riječ Joao. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Dobar dan svima. Počet ću tako što ću zahvaliti komisiji na ovoj kratkoj prezentaciji koju je sada održala. Govorilo se o esencijalnim najvažnijim aspektima sporazuma što se tiče financijskih iznosa, što se tiče plaćanja, što se tiče pristupanja sredstvima, ali i što se tiče sektorske podrške. Isto tako što se tiče referentne tonaže, a i isto tako kod korištenja. Tako se održavaju mogućnosti ribolovne mogućnosti. Rekli smo 5500 tona je taj iznos. Dakle, tako je moguće zadržati iznos na 8 parangala, 28 plivarica koje su do sada bile aktivne u okviru ovoga sporazuma. Između španjolske flote i portugalske flote što se tiče e, brodova za lov tune Govorili smo isto tako i o ekspost valuaciji. Govorili smo i o izgledima u okviru protokola ovog sporazuma između Europske unije i e, Cote d'Ivoire možemo zaključiti da je sporazum pridonio e, suradnji sa Cote d'Ivoireom pogotovo što se tiče Luka Jabljičan, e, lokalnih pomorskih radnika, ali isto tako što se tiče mobilizacije Lokalne industrije, isto tako se na lokalnoj razini može koristiti jedan dio ulova, pogotovo eh, ulova koji je nenamjerni. Odnosno usputni. Što se tiče ovog sporazuma i sličnih sporazuma, sve to ukazuje i na pad e, u iznosu sektorske podrške, mm, što nas ne iznenađuje, ali isto tako ostaje razlog za zabrinutost i za pažnju Europske komisije, ali i ovog parlamenta. U tom kontekstu mislim da naša odluka da izdajemo e, rezoluciju može biti korisna jer na taj način možemo izraditi određene preporuke koje bi mogle poboljšati provedbu ovog sporazuma s obzirom na dosadašnju praksu. Tu postoje aspekti e, sporazuma vezani uz sektorsku podršku koji, kojima po mojem mišljenju treba dati dodatnu pažnju. Tu je potreba da se poboljša nadzor, kontrola, e, na temelju znanstvenih spoznaja, statističkih podataka o ribarstvu, isto tako jako bitna podrška lokalnoj artizanalnom ribolovu, podrška i jačanje svih onih struktura koje mogu uključiti mali obalni ribolov, jačanje te infrastrukture ne samo dakle u slučaju ovog sporazuma već i za druge strukture koje podržavaju mali obrtnički ribolov. To je jačanje kapaciteta ovog obrtničkog sektora, jačanje edukacije, tehničke podrške koja može poboljšati e, iskorištavanje fondova dakle ali isto tako može e, dati pristup drugim e, oblicima podrške za razvoj plavog gospodarstva i dodatni razvoj akvakulture. Što se mene tiče, e, tu postoje dakle određene zabrinutosti koje me navode na razmišljanje o zakonskom okviru. Nadam se da će sve to dovesti do dodatne podrške kolega. Još samo nešto što se tiče predviđenih iznosa u okviru ovog protokola. Pozitivno što je došlo do blagog povećanja ukupnih iznosa vezanih uz ovaj protokol i s obzirom na smanjenje tonaže, referentne tonaže, ali isto tako je pozitivno da postoji velika podrška razvoju sektora mada po mom mišljenju treba učiniti sve što je moguće kako bi se mm, ta podrška više e, iskoristila. Efektivni rezultati partnerstva, ako želimo da partnerstvo bude djelotvorno, dakle, e, zahvaljujući rezultatima ovog partnerstva, dakle, rezultati ovog partnerstva moraju biti opipljiviji, moraju biti vidljiviji u odnosu na ono što smo do sad vidjeli. To je ono što je najbitnije u ovom trenutku što sam sada dakle htio reći i zanima me naravno što će reći i kolege. Zahvaljujem. Hvala, Joao. A sada odmah dajem riječ Carlosu Itugaisu. Carlos, želiš riječ? Ne. Claudio želio da se da ti uzmeš riječ, ne, Richard Corbett. Bon, allez, euh, Ricardo. Non, Ricardo, izvolite. Claudio jako dobro radi svoj posao i zapisujem izvjestitelje u sjeni. Evo, sada dajem riječ Ricardo Santosu. Izvolite. Znači, Ricardo dolazi sa Asora, a znači Mato sa Kanarskih otoka. Izvolite. Uh, eh, eh, Hvala. Alen, kao što smo već eh, čuli, Radi se o sporazumu o ribarstvu koji već postoji 30 godina. Nekoliko je puta obnavljan. To je bitno sagledati u kontekstu regije i e, e, svih aktivnosti u zapadnoj Africi. Mm, ne Besao, i tako dalje. Dakle, to su različita područja za koje postoje različiti sporazumi. U odnosu na druge sporazume koje EU ima s tim zemljama, to nije jako e, sporazum koji ima veliki financijski iznos, ali je bitan s obzirom na, na područje na koje se odnosi. Cote d'Ivoire. 170 tisuća kvadratnih kilometara područja na kojem se može dakle provoditi e, ribolov, ali to nije primarna aktivnost tamo. E, poljoprivreda je bitnija, kakao, palmino ulje, to su glavne aktivnosti koje se e, um, tamo provode što se tiče izvoza u Europu. Ribarstvo nije toliko bitno za tu zemlju, ali ostaje činjenica da je tuna tamo u tolikoj količini prisutna da može zainteresirati i e, ribarska plovila Europske unije i Kote e, d'Ivoire. Dakle, tako, e, s obzirom da smo i tako, država potpisnica Međunarodne komisije za zaštitu tuna u, u Atlantiku. U ovom kontekstu Treba dakle naglasiti da su uvedene mjere i upravljanja s obzirom na zabrinutost koja je postojala. E, na cijelom području Sjevernog Atlantika e, priznato je dakle da e, da je došlo do ograničenja za korištenje određene opreme kod tih ribarskih plovila u okviru ovog sporazuma dakle treba pitati komisiju kako se vodilo računa o tim e, uređajima kako se dakle može kontrolirati njihova uporaba i kod ribarskih plovila Unije. Ja podržavam obnovu sporazuma, to je jasno. Komisija naravno već zna za to, ali ja želim to naglasiti. Dakle, e, financijska podrška mora ići u korist lokalnog ribolova. Moramo zajamčiti da je država zaista uključena u e, ne, dakle u korištenje odgovarajuće opreme na ovom području. Hvala, Ricardo. A sada dajem riječ Izaskun Bilbao. Izvolite. al ponente Eh, bueno, pues eh, los comentarios realizados. Agradecer también a la Comisión Europea eh, la propuesta de acuerdo por. Hvala na ovim primjedbama. Zahvaljujemo komisiji. Bravo na i za ovaj nacrt e, sporazuma. To je veliki posao koji je komisija napravila. Mi smatramo da je to važan sporazum za europski sektor, posebno za Španjolsku i za španjolske i baskijske brodove. Kao baskika, ja bih htjela reći da imam sreću da u mom gradu imaju sjedište ta cijeli niz poduzeća i imamo znači cijeli niz aktivnosti koji se i prednosti koje se ostvaruju u okviru ovog sporazuma. Imamo sporazum koji je poboljšan u odnosu na prethodni sporazum. On je valjan i dobar, to znači i povećanje razvoja radnih mjesta to se vidi u Luci Abidjan, no također i to vidimo prema e, postotku zapošljavanja žena. To je izuzetno važno. Vrlo pomno smo e, slušali ono što je izvjestitelj rekao. Mi ćemo e, detaljno analizirati taj sporazum kako bismo vidjeli ne možemo li u okviru njega se baviti i pitanjima razvoja u konstruktivnom duhu Naravno, to želimo napraviti. Kao što sam već rekla, drago nam je što e, možemo obnoviti to izvješće koje je izuzetno važno. Sada Peter Van Nalen, izvolite. meneer voorzitter. Rechtstreeks. Dobar dan. Evo, ja sam došao iz Nizozemske. Poznati smo po tradiciji ribarstva, predsjedniče. Ovaj je sporazum ne, bitan ne samo za sve nas, već za španjolsku, dakle francusku, portugalsku flotu u našoj skupini. Eh, rekli smo da u tom smislu želimo biti konstruktivni, vidjet ćemo što će reći izvjestitelj. Što se mene tiče, gospodine predsjedniče, nemojte se brinuti brzo ćemo doći do konačnog rezultata. Izvolite. So this um, new protocol, SFPA protocol between EU Znači, ovaj novi protokol između eu i kod Divora može u svakom slučaju promijeniti život e, radnika, prerađivača i njihovih e, zemalja. Mm, tu u tim zemljama je riba najglavni izvor e, proteina, a što se tiče industrijskog konkurencije e, ona je velika, možemo reći da tijekom četiri mjeseca žene dobivaju e, znači izvor proteina od ribe i to u okviru malog tradicijskog e, ribolova. A i imamo također i naravno te posrednike kojima je jedini cilj da zarade novac ono e, e, što je važno je znači e, Znači imamo znači taj pojam lažne tune i tu je nešto što, e, to što može doprinijeti u svakom slučaju potrebama ovih e, žena prerađivača za e, sirovinama. A ono što je E, što je jako važno da imamo znači tu lažnu e, tunu koja se znači e, prodaje u Abidžanu isto tako dolazi flotom u luku Abidžan prodaje se nekontrolirano i to lokalnim ženama pod velikim troškovima možemo reći da između 5 i 8 tisuća tona godišnje se e, procjenjuje količina te lažne tuna, te lužne, e, lažne tune. E, ono, to je zapravo vrlo zanimljiva alternativa za prerađivanje kad nema ničeg drugog za prerađivanje. A kad se radi o protokolu isto tako ima, žene su zatražile zapravo iskrcavanje te lažne e, tune i važno je da je to upisano u protokol. EU je objavio da će novim protokolom, e, znači isto tako na europsko tržište doći količina od 10.000 tona ono što je važno da to ide u ženske kooperative, a ne ovim posrednicima koji će onda nastavljati e, prodavati tu e, lažnu tumunu e, pod znači, velikim cijenama tim ženama. Što se tiče zajedničkog odbora koji se je sastao tijekom prošlog siječnja, imali smo dogovor da se to može koristiti kao pristup žena sirovinama mi bismo u tom smislu željeli potaknuti to snažnu, e, snažno potaknuti Europsku komisiju da e, zadrži fokus na dijalog, da isto tako prenese tu poruku e, sa sastanka zajedničkog odbora, te kako bismo znači E, omogućili da ženama, e, omogućili ženama da i povećaju lokalni razvoj i održivi razvoj kroz korištenje ove takozvane lažne e, tune. Hvala, nemam sad više javljanja za riječ, a sada dajem ponovno riječ izvjestitelju. Izvolite. Hvala što ste ovo rekli i još jednom naglašavam koliko je bitno razgovarati sa Europskom komisijom, pogotovo što se tiče uređaja za okupljanje ribe. Već sam nekoliko puta ja napismeno tražio očitovanje komisije i bitno je dobiti odgovor o tome. Što se ostalih stvari tiče, sve navedena pitanja zapisana se, nadam se da ćemo onda dobiti prijedlog e, rezolucije da ćemo ga moći izraditi. Hvala vam. Hvala. 27.11. E, znači imamo predstavljanje e, ovog izvješća, isto imamo glasanje u siječnju, a u veljači imamo znači plenarnu sjednicu. Radi se znači o e, sporazumu. A sad prelazimo na sljedeću točku prijedlogu uredbe Europskog parlamenta, riječ o utvrđivanju mjera E, za očuvanje kontrolu primjenjivih na području koje regulira organizacija za ribarstvo Sjeverozapadnog Atlantika i stavljanje izvan snage uredbe vijeća. 28.8. E, smo e, znači dodijelili to izvješće SND-u. Ricardo Santos je bio imenovan izvjestiteljem. Sada imamo e, znači predstavljanje izvješća, prvo predstavljanje izvješća, prvo dajemo riječ komisiji. E, znači Gospodin Jesen ima riječ, izvolite. Hvala, pa moje ime uzrokuje probleme mnogima, glasi Anders, a ne Andreas. No na početku želim iznijeti koja je podloga ovog prijedloga i koja logika stoji iza toga, jer je to samo pokušaj ne samo da se e, riješe i ove pravne obveze, nego moramo preuzeti u europsko pravo mjere za očuvanje i upravljanje koje je i kad uveo u posljednjih nekoliko godina u NAFO, odnosno Sjeveroatlantsku organizaciju za ribarstvo. Mi kao članica naravno moramo poštivati pravila koja su usvojena u toj organizaciji i Evo samo konteksta radi u ovom e, trenutku riječ je o jednom od najvažnijih e, tijela u kojem sudjeluje Europska unija. Imamo 35 e, ribarica koje djeluju na području NAFO-a. I mi smo zapravo posljednjih nekoliko godina razili određeni zaostatak jer smo prestali usvajati nove mjere od 2008. godine, odnosno one nisu preuzete i Imali smo također zadatak od parlamenta da nadoknadimo taj e, zaostatak e, u smislu ovih mjera i onih koji su u pripremi. No nešto još moram također naglasiti, a to su e, rokovi, odnosno kalendar s kojim se moramo nositi, zato jer je to sada u postupku suodlučivanja i to u prosjeku traje dvije godine prije nego što onda uspijemo iznijeti prijedlog, dakle dok prijedlog e, prođe sve razine i kako bi se prijedlog proveo. Dakle, u praktičnom smislu to znači da će Europska unija u međuvremenu imati dva dodatna godišnja sastanka i e, da i, organizacije će se osvojiti u međuvremenu druge mjere Dakle, stalno nadokneđujemo za, za ostatak za osvajanjem tih mjera i e, većina njih e, će biti zapravo zastarjela prije nego što se uopće is, usvoje u Europskoj uniji. To je situacija s kojom se nosimo, a također moramo se pozabaviti i nekim e, novitetima koje smo uveli u ovaj prijedlog koji je sada na razmatranju. Evo prije nekoliko tjedana Zaključili smo posljednji godišnji sastanak na kojem e, su uvedene ponovno nove mjere. I riječ je o mjerama koje sada mi moramo preuzeti u svoj pravni okvir. No, što smo praktično ga učinili do sada? Neću sada razmatrati sve pojedine elemente, nego ću samo izvojiti neke od novosti za koje smatramo da će možda olakšati preuzimanje ovih odredbi u budućnosti. I tu ih je par. Dakle, za sada se držimo vrlo strogo i riječnika koji se koriste u odredbama NAFO-a, jer su to i pojmovi koji se koriste još od 2008. godine. Kada bismo to pokušali prevesti na eurogovor, da se tako izrazim, i to e, prevesti na druge jezike, onda bi e, djelatnici i nacionalna tijela bili zbunjeni jer su naviknuti na postojeća pravila. Je zapravo je NAFO jedna od organizacija koja dobro razrađuje takve propise, tako da smo iz razloga pravne sigurnosti odlučili se toga strogo držati i jedino ukoliko je to nužno onda to prevodimo u našu terminologiju. Evo, ne govorimo o ugovornim stranama, evo samo primjera radi, nego o zemljama članicama. Evo, to je samo jedan jednostavan primjer toga onoga što izmjenjujemo, ali e, inače se držimo strogo tog riječnika. To će možda iznenaditi neke od vas, naročito jezik koji se koristi u uredbi u u EU i koji možda će zvučati nekima čudno. imamo dosta proširen popis e, delegiranih ovlasti i njega smo razradili kako bismo osigurali i nadzor i kako bismo osigurali pravovremenu provedbu. I mislim da smo se strogo držali onoga što možemo opisati tehničkim e, mjerama, dakle Spominje višegodišnjih planova za prirodni ribolov i ograničenja na određena područja. Dakle, to neće iznenaditi nikoga kada je riječ o provedbi. I posljednja novost je ta da smo, to je u članku 54. uveli takozvanu dinamičku referencu. Dakle, nismo preuzeli ključne tehničke mjere koje su potrebne za sustave nadzora na plovilima, zapravo smo predvidjeli jedan mehanizam za objavljivanje koji se ne primjenjuje u drugim uredbama Europske unije, nego kada je riječ o tehničkim mjerama koje se često mijenjaju i lakše ih je preuzimati putem ovakvog dinamičnog sustava. Evo, to su posljednje novosti koje smo uveli, a kako budemo se bavili i drugim e, preuzimanjem mjera, vjerojatno će biti i drugih noviteta i sigurno ćemo razmatrati mogućnosti unošenja više kreativnosti u neka područja u kojima se ne možemo pravovremeno uskladiti sa ovim mjerama koje donosi NAFO. No, evo, mislim da ako će se suzakonodavac e, složiti, riječ je o, o područjima koja su tehničke prirode i zapravo tu nema puno prostora za manervar kada je riječ o usvajanju propisa. I samo na kraju kratak komentar. Drago nam je što su izvjestitelji i ovaj odbor brzo preuzeli ovaj zakonodavni prijedlog i naravno mi stojimo na raspolaganju ne samo izvjestitelju nego i drugim zastupnicima i spremni su odgovoriti na sva njihova pitanja o mjerama koje su sada na razmatranju. Evo, s time ću završiti, ali naravno spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja ako ih bude. Hvala. Izvjestiteljima riječ Ricardo Serao Santos. Hvala, prije svega želim zahvaliti komisiji na ovom podrednom izvješću. Gospodin Andres je predstavio nešto što se odnosi na očuvanje i, provedbu. To su dakle mjere koje su usvojene u okviru NAFO. Inspektori zapovjednici ugovorne stranke koriste ta, tu zelenu Bibliju, to je e, priručnik NAFO-a koji se svake godine objavljuje i e, periodički se izmjenjuje radi te aktivnosti. Dakle, zbog toga je ključno da ovo što e, je definirano u priručniku bude dio našeg, našeg prava i zbog toga je potrebno prenošenje u naš, naš pravni sustav. Prenošenje mora biti brzo. I zato sam pokušao raditi i ja što brže kako bih e, izradio dokument koji se onda može brzo e, i dalje razraditi. Izvješće koje sam izradio i zahvaljujem unaprijed e, na pomoći kolegama i komisiji imalo je za cilj da pravila koja su usvojena u okviru NAFO-a, da te mjere ostanu jasno definirane i da budu prenesene u naš pravni sustav. Izmjene koje sam unio moći ćete pročitati kad budete dobili izvješće, ako to već niste učinili. 35 ribarskih plovila imaju autorizaciju e, ribariti na tom području na fond 2017. godine, 51 tisuća tona ulovje i e, radilo se o industrijskom ribarstvu. E, tu su dakle e, brodovi velike tonaže kapaciteta. Tu imamo prije svega koče, ali dakle pokušali smo nastojati na sve moguće načine smanjiti utjecaj na osjetljive vrste i staništa na tom području. Isto tako, isključivanje određenih oblika ribolova na područjima gdje su prepoznata osjetljiva, e, osjetljivi morski ekosustavi. E, isto tako, dakle, na tom području ne postoji obveza iskr, e, iskrcavanja i odnosno postoji obveza iskrcavanja, dakle, tu se govori o 30 delegiranih akata koji su povezani sa tehničkim pitanjima koje su predmet e, sporazuma između država potpisnica, te je ključno sve to prenijeti u pravo Europske unije i to što prije. Kao što sam naveo na kraju izvješća, e, zadatak je ovog odbora vidjeti da delegirani akti koji su predstavljeni imaju jedini cilj e, prenošenje pravila koje su donijele ugovorne stranke, što je, ja mislim, jako bitno. Imat ćemo mogućnost odbiti akt, ali, dakle, naravno da o Naravno da parlament ima svoje ovlasti, ali evo, svejedno mislim da je to bitno. Zahvaljujem svima na pomoći i isto tako na suradnji Europske komisije kod pripreme ovog izvješća. Zahvaljujem. Merci Ricardo. Je tout de la parole Hvala, Ricardo. Sada Venru Kunu dajem riječ, izvolite. E ja sam izvjestitelj u Sjeni za Pučane i želim zahvaliti izvjestitelju i komisiji. Sada zemlje članice imaju mandat za nastavak pregovora a imamo i mjesto u NAFO u kojem e, sjede druge zemlje poput Kanade ili Grenlanda i tako dalje. Riječ je dakle o području između Labradora i područja u kojem e, love Koreja, Japan, e, SAD i tako dalje. Dobro je što zemlje u okviru NAFO-a već desetljećima surađuju na održivom iskorištavanju postojećeg ribljeg stoka. Točno ono što je rekao zastupnik Serao Santos, odnosno naše flote, a i ostale flote moraju se pridržavati ograničenja kako bi mogle provoditi održivi ribolov. Dakle, nije riječ o malobrojnim ribaricama, dakle imamo ih 35 tisuća koje love na otvorenom moru, dakle to je zapravo strogo uzevši ribolov na otvorenom moru, ali imamo i 51 tisuću tona ribe koja se lovi. Stoga i komisija treba sjediti u NAFU jer mora biti obavještena o tome. I to je ista situacija kao i u slučaju IKATA, odnosno Europska unija je tamo zastupljena po Španjolskoj i Portugalu i tu dolazi do jedne slične situacije kao u slučaju NAFO-a. Mi ćemo pomno razmotriti ove prijedloge i naravno sporazume iz 2017. godine mora se preuzeti i mora postati dijelom e, pravne osnove Europske unije koja će se koristiti onda i u budućem razdoblju. Hvala. E, I hvala komisiji na pruženim informacijama i na naporu u osmišljavanju ovih e, novosti. Naravno, mi opet kasnimo kaskamo za NAFOM, što se čini neizbježnim, ali osim što kaskamo za razvojem događaja, već smo na odboru razgovarali o ovom pitanju i o preuzimanju ovih mjera, a sada evo prolazi vrijeme i dolazi do ovog raskoraka između naših zakonodavstva. Dakle, moramo što prije preuzeti ove mjere koje je usvojio NAFO. No, mi smatramo da nije riječ e, o čistom e, preuzimanju. Zapravo nam treba jedan drugčiji postupak e, i to je sad sasvim jedna druga priča. Naravno, zahvaljujem komisiji na uloženom naporu i trebamo razmisliti nije li možda moguće uvesti i druge novosti kako bismo bili u korak s vremenom. Nije stvar u tome kaskamo li za mjerama ili smo u skladu s njima. Ono što je još važnije jest da se gubi povjerenje. Pitamo se zapravo zašto sve toliko kasni i zbog toga gubimo povjerenje. No treba stvoriti povjerenje u jedan već sada problematičan sektor i trebamo zadržati povjerenje u njega jer zapravo što očekuju djelatnici u tom sektoru žele da kad se te mjere jednom preuzmu budu u skladu sa onima koje su svojedobno usvojene. Evo, to je izazov s kojim se moramo suočiti. Trebamo se nadati da se neće izmenjivati mjere koje su dobno usvojene. Evo sada kasnimo dvije godine za novitetima. Pitam se hoćemo li ovim novostima moći skratiti, smanjiti taj e, zaostatak. No u svakom slučaju ne smijemo izgubiti povjerenje djelatnika. I mislimo da ne treba uvoditi posebne mjere koje nisu predviđene sporazumima. Hvala. Pa, zapravo nije riječ samo o ribolovu na otvorenom moru, nego imamo i vrlo osjetljiva priobalna područja. Zbog toga su nam potrebne određene mjere koje nisu zapravo primijenjene upravo stoga što imamo ove sporazume koji su vuku već godinama. Stoga trebamo podržati prijedlog komisije koji je kvalitetan. Ali neke zemlje nisu toliko ažurne u primjeni ovih pravila kako se to očekuje od Europe. Dakle, u slučaju Europe dobro je da komisija ima ovlasti u tom smislu kako bi sve članice NAFO-a se bacile na posao. Dakle, ne samo da se mi trudimo, a opet zaostajemo u primjeni pravila. Dakle, čini mi se da je mandat komisije vrlo jasan i mi to jedino možemo podržati. Hvala, Peter. E, nitko drugi se više nije javio za riječ. Evo, Ana, ipak, izvolite. Hvala. Vrlo kratko. Želim pozdraviti ovdje prisutnost izaslanstva za e, znači mali ribolov iz Galicije. Oni su ovdje prisutni. Radi se o udrugama iz različitih mjesta koje vi dobro poznajete. Tijekom pregovora o normama, ne znam da li se sjećate, imali ste priliku ih opoznosti. Također želim e, pozdraviti gradonačelnicu e, koja zbilja brani e, sve aspekte ribolova, također regionalnog savjetnika, te također predstavnike važne udruge vijeća koji regulira znači izlov vrlo važnih školjkaša u e, Galiciji. Oni su zainteresirani za norme e, u okviru europskih e, fondova i zbog toga su željeli biti ovdje prisutni. U principu predsjednik goste predstavlja, vi ste to sada napravili i vrlo dobro napravili, ja ih također pozdravljam. Ali uobičajeno je da sve goste predstavlja prije svega predsjednik. Gabriel, izvolite. Nombre del Grupo Popular, evidentemente, también darle la bienvenida aquí. U ime PPA ja dajem eh, dobrodošlicu evo, eh, svima vama i drago mi je što ste ovdje. Prihvaćam se, dakle, eh, da, sve ova pitanja i pridružujem se tome. U svakom slučaju ste shvatili da ste dobro došli u ovaj naš odbor i u Europski parlament. Nemamo znači više nikoga koji se javio za riječ, pa dajem ponovno riječ predstavniku komisije. Gospodinu Jansenu, imate li možda nekih dodatnih primjedbi nakon onoga što su kolege rekle? Evo, hvala, samo ću zahvaliti onim zastupnicima koji su izrazili svoju potporu i naravno radujem se budućem radu s njima. Naravno, slažem se s time da je važno isto tako i hitno nastojati nadoknaditi ovaj zaostatak. I kao što sam rekao, drago mi je što ste spremni uvažiti ove tete koje smo predložili. Ako želimo u budućnosti brže reagirati na ove godišnje izmjene, treba ćemo uvesti i još više noviteta u naš proces. Tu naročito mislim na zemlje koje su obvezane ugovorima, ali to će također dati i veću sigurnost industriji. Stoga moramo biti brži, a postoje i druga rješenja koja možemo razmotriti u suradnji sa vijećem i sa parlamentom kako bismo ubrzali stvari u budućnosti. Merci beaucoup, Jensen. Euh, Hvala gospodine Jansen. A sada dajem ponovno riječ Rikardu ako to želi. Svakako treba obrzati ovaj postupak. Priručnik NAFO-a je ključan priručnik koji može biti inspiracija svima nama. Dobro je što imamo istu volju, isti interes da nastavimo s radom na ovom dokumentu. Ricardo, Hvala, Ricardo. Shvatili smo da si odlučan brzo napredovati na ovom izvješću. Znači, u odboru ćemo glasati. Znači, prije svega rok za podnošenje amandman 22.10. E, u 17 sati. U odboru ćemo glasati 21.1. a e, na plenarnoj u e, ožujku. A sada dolazimo do pete točke našeg dnevnog e, reda, predlog odluke vijeća o sklapanju ime Europske unije sporazuma za sprječavanje nereguliranog ribolova na otvorenom moru u središnjem Artičkom oceanu. E, ALDE je E, dobio e, ovo izvješće. Gospođa Nikolaj je bila imenovana kao izvjestiteljica 12. i 6. 2018. E, komisija je predložila znači nacrt odluke vijeća vezano ovaj sporazum. Vijeće je znači službeno se obratio parlamentu a sada imamo razmjenu mišljenja. Znači imamo to službeno obraćanje 8.10. vijeća parlamentu. A sad e, Dajem riječ predstavniku e, komisije, gospodinu e, Van Beldenu, izvolite. Dobar dan, dragi članovi odbora, dame i gospodo. Drago mi je što vam mogu nešto reći o sporazumu sprečavanja nereguliranog ribolova na otvorenom moru u središnjem Arktičkom oceanu? Prošli e, tjedan, ako ste to vidjeli u štampi, je ovaj sporazum e, potpisan i važno je e, ratificirati ovaj sporazum kako bi on stupio na snagu. O tome ćemo se vratiti kasnije. Sada Mogu reći da smo imali znači ovaj prijedlog e, odluke vijeća e, u e, lipnju, a sada ću nešto reći o kontekstu ove ovog prijedloga. Možda vam se to može učiniti malo čudno, ali budući da u Artičkom otvorenom moru za sada nemamo komercijalnog ribolova Ipak, e, budući da imamo znači, i za to globalno zagrijavanje i zagrijavanje artičkog područja, i to e, tri puta od e, prosjeka imali smo znači od strane UN-a određene odredbe koje se tiču zapravo određena razmišljanja o utjecaju globalnog e, e, zagrijavanja u Arktičkom e, oceanu. I može se isto tako e, dogoditi da velike e, promjene i u stokovima, isto tako u gospodarskom iskorištavanju stokova, a i to i na otvorenom moru. Zbog toga ne može biti isključeno da će te zone postati atraktivne za komercijalni ribolov u e, bliskoj budućnosti. Zbog toga iz, od, iz, znači list pada zapravo prosinca 2000 15. godine imali smo znači E, pregovori s izaslanstvima Kanade, Narodne republike Kine, Kraljevine Danske u odnosu na Farske otoke i Grenland, Islanda, Japana, Republike Koreje, Kraljevine Norveške, Ruske federacije, Sjedinjenih američkih država u cilju e, sklapanja obvezujućeg sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenom moru u Središnjem Atičkom e, oceanu. Znači imali smo šest sastanka, sastanaka, imali smo također i temelj za ovaj sporazum. Radi se o takozvanoj deklaraciji iz e, Osla koji je potpisan, e, potpisana u kolovozu 2015. godine. Imamo znači pet atičkih e, država koje su se obvezale znači sprečavanje nereguliranog ribolova. Imamo znači Rusiju, Kanadu, SAD, Norvešku i isto tako Kraljevinu Dansku, odnosno na Farske otoke i Grenland. Oni su to potpisali, a ta e, deklaracija je zapravo bio neobvezujući sporazum, no stokovi, e, riblji stokovi se mijenjaju i isto tako moramo isto tako uključiti druge strane u, u održivo upravljanje ribljim e, stokovima. I zbog toga se ta deklaracija pretvorila pretvorila u obvezujući sporazum, obvezujući pravni dokument kako bi se e, znači e, se zapravo e, regulirale eventualne buduće promjene što se tiče komercijalnog ribolova ili poboljšanje tehničkih mogućnosti ribolova u tom u tim otvorenim vodama. Imamo isto tako 2008. godine i politiku EU-a za Artik. Imate izvješće parlamenta vezano uz politiku EU-a za Artik ovo što sad imate pred sobom je u skladu sa tim stajalištem. To u svakom slučaju se ovdje e, stvara moratorij na komercijalni ribolov u Artičkom moru i to u e, rasponu 2,8 milijuna četvornih kilometara od 2018. godine svakih pet godina će se taj sporazum obnavljati osim ako e, ne budemo imali prigovor e, strana potpisnica uključujući i EU. A ono što ovdje želimo je da se poboljša isto tako i znanje o ekosustavima ovog e, područja te vidjeti da li se postoji, da li postoji eventualno mogućnost održivog iskorištavanja ribljih stokova u ovom području. E, tu imamo također i određena sredstva iz Europskog pomorskog fonda, a surađujemo sa institucijama u okviru EU-a kako bismo bili sigurni da Europska unija e, bude spremna za eventualnu promjenu situacije u ovom području. Možemo reći da ova zona se ni u kojem slučaju ne pozna e, dobro, niti nemamo znači točnu kartu onoga što tamo postoji. No, isto tako E, mož, predviđa se mogućnost da se za to područje u budućnosti osnuje nova regionalna organizacija ili e, aranžman za upravljanje ribarstvom ili više njih. Ono što je važno da jasno kažemo o čemu se govori ovdje, o interesu EU-a. Sporazum je konsistentan sa međunarodnim pravom i to je također u skladu sa Europskom zajedničkom e, ribarskom politikom. Tu se upotrebljavaju međunarodni instrumenti koji se tiču znači e, ribolova na otvorenom moru i to u e, to postoji u preambuli imamo znači isto tako e, znači kodeks o ponašanju FAO određeni tekstovi i akcije u okviru UN-a a također se govori isto tako i o jurisdikciji strana i to u skladu sa E, međunarodnim propisima o pravu mora. To je 14. članak. Također imamo isto tako i tu klauzulu kompatibilnosti u okviru 3.6 kako bismo osigurali usklađenost sa različitim e, mjerama koje se tiču upravljanja ribljim resursima koji idu on kraj e, nacionalnih jurisdikcija. Što se tiče zajedničkog programa istraživanja, znanstvenog istraživanja i nadzora, treba predviđati i predviđa zapravo e, transparentni i jasan E, okvir, to je izuzetno važno. Da se e, e, znanost uključi u nadzor ovog posebnog područja. Isto tako imamo znači i e, podsjećanje na konvenciju iz 2007. UN-a o pravima autotonih e, naroda, te također e, govorimo o tome da se takvi narodi moraju uključiti u provedbu ovog sporazuma, to je nešto što je jedinstveno, a također je u skladu sa politikom EU-a za Arktik. A što se tiče e, imamo znači tu nadležnost te komisije na, u Arktičkom oceanu, a ovaj sporazum treba jasno e, biti i koordinirati, usklađen sa znači NEAF-om. A što se tiče e, članka 44 ovog sporazuma, govori o tome da u svakom slučaju trebamo uključiti isto tako različite međunarodne e, mehanizme što se tiče održivog upravljanja područjima i tu u tom smislu imamo znači i ove odredbe u okviru NEAF-a to je ono što se tiče eh, eventualnog, eh, eventualnog osnivanja nove regionalne organizacije eh, za upravljanje ribolovom i u tom smislu je to napisano u članku 5, a u članku 7 imamo isto tako obvezujuće odredbe E, koje se tiču, na primjer, država koje nisu e, dio ovog sporazuma kao Kina, da se podvrgavaju e, mehanizmima za rješavanje sporova. Što se tiče dionika, ono što im je ono što je važno da svi dionici koji imaju interes za komercijalni ribolov moraju biti dio ovog sporazuma a od, imamo e, također i e, konsenzus o, e, o tome hoće li se u budućnosti moći provoditi komercijalni ribolova ako tehničke mogućnosti to omoguće. A u preambuli također imamo i podijeljenju odgovornost što se tiče interes obalnih država. Tu E, znači nemamo ništa o posebnim pravima obalnih država u ovom sporazumu, no u budućnosti kao što sam rekao to je znači e, prije svega uključeno u UN agendu za upravljanje oceanima, a e, to moramo u svakom slučaju uključiti sve akt, dionike koji su zainteresirani za akt, Artik diljem svijeta kad govorimo znači o financiranju EU može isto tako sudjelovati kroz e, europski e, pomorski fond e, sudjelovati istraživanju na ovom području posebno oceana koje u ovom trenutku još nije istraženo. Ovaj sporazum će stupiti na snagu samo ako svih deset ugovornih stranaka ratificiraju ovaj sporazum. Hvala. E, gospodine Barneveld, a sada odmah dajem riječ Noriki Nikolaj. Izvolite, hvala. 2009. godine vijeće je usvojilo novu politiku EU-a za Arktiki, znači e, odlučili su e, znači za da se ustanovi novi regulatorni okvir za otvorene more koji još nije bilo uklju, koji još nije bio uspostavljen Ja u svakom slučaju pozdravljam ovaj sporazum, budući da je e, on za nas izuzetno važan E, imamo e, SAD, Rusiju, Kinu, Dansku, Island, Japan, e, Koreju i Norvešku koji su uključeni zajedno sa EU-om u ovaj sporazum i to je u svakom slučaju usklađeno sa međunarodnim pravom, posebno Međunarodnom konvencijom za pravo mora. Postoji velika potreba za očuvanjem pomorskih i bioloških resursa u ovom području. Artičko područje je izuzetno e, važno za naftu. I isto tako je važno da imamo i tu viziju što se tiče ribljih stokova u Artičkom oceanu. Vjerujem da najvažniji dio ovog sporazuma je ustanovljenje zajedničkog e, programa za znanstveno istraživanje i praćenje E, cilj e, tom programu je povećanje znanstvenih e, saznanja što se tiče ribljeg stokova na ovom području. Nakon što ovaj sporazum bude ratificiran od svih strana, moći ćemo i započeti taj program. Ovaj sporazum je u skladu sa našim glavnim ciljem u okviru ZPP-a, a sporazum se ne bavi samo ribljim stokovima, nego također ima i vrlo važni okolišni, ekološni cilj. Kad govorimo o budućnosti ovog zajedničkog programa, taj program će nam dati bolje razumijevanje, bolje poznavanje ovog područja a ako se, tehnička saznanja to omoguće, onda ćemo moći započeti i održivi, e, održive ribolovne aktivnosti u ovom području. E, ovaj sporazum se treba usvojiti što je prije moguće i naš, mi moramo to s naše strane ratificirati što je prije moguće. Nadamo se da će e, druge strane, druge države potpisnice ovog sporazuma također što prije ratificirati sporazum. Hvala Norika. A sada ću dati riječ kolegama Pako. Izvolite. Evo govorim ime Lopez Fontaneza koji nažalost ne može biti s nama ovdje jer je aktivno u klubu. Kao što je rekla gospođa Nikola i kao što je rekao predstavnik komisije, Slažem se dakle sa svime što su rekli i evo naglasit ću ono što je rekla kolegica prošlog studenog u e, New Yorku dogovorili smo se da je to u skladu s načelom predostrožnosti. Može se dakle razmišljati o tome da se započne sa reguliranim ribolovom na ovom području otvorenog mora u Arktičnom oceanu i zbog toga je bitno potpisati sporazum jer postoji veliki komercijalni potencijal za ovo, na područje koje je jako osjetljivo. Gospodin Fontanez inzistirao na tome da je potrebno bolje shvatiti ekosustave na ovom području. Zato je potrebno pokrenuti plan istraživanja koji će vidjeti koje su populacije prisutne na ovom području. Kao što je rekao predstavnik komisije, na ovom području bilo bi dobro da vam bude dakle, prisutna jedna ili više organizacija koja će regulirati ribolov. Kolegica je rekla da dakle, smo u ime EPP-a e, slažemo se sa sporazumom i e, podržavamo brzo potpisivanje. Hvala Pako. Ricardo, izvolite. Ja se zahvaljujem izvjestiteljici. E, Europska komisija, Europska unija radi puno toga na međunarodnoj razini i ovo je jako važan korak. E, u ovom slučaju radi se o očuvanju područja, očuvanju područja koje zbog klimatskih promjena e, će biti jako pogođeno ribolovom. Moramo se, biti, moramo se pripremiti unaprijed na očuvanje. Ne postoji povijest e, ribarstva na ovom području, pa će ovaj sporazum stvoriti osnovu kako s jedne strane bismo bolje upoznali ekosustave, s druge strane bismo spriječili e, neregulirani ribolov. I to je minimalno, što, to je najmanje što možemo učiniti. Ne bih rekao da je to ambiciozni sporazum, već osnovni sporazum. Dakle, potrebna je integrirana politika Europske unije za Arktik, već u trećem mjesecu 2017. godine rečeno je Europski parlament rekao da je potrebno potpisati sporazum, takav sporazum i da to Europska e, unija mora učiniti. Drago mi je što vidimo taj prijedlog. 2016. godine u rezoluciji Europski parlament e, pokušao zajamčiti regularni ribolov na tom području, ali takva aktivnost mora se provesti na kompatibilan način s obzirom na osjetljivost ovog područja. Zbog toga naglašavam da je tu potrebno e, provesti istraživanje, odnosno evaluaciju, e, vidjeti koje su tu populacije prisutne. Isto tako rezolucija Europskog parlamenta u sedmom članku spomenut je moratorij e, industrijskog ribolova, uključujući ribolov kočama E, na područjima gdje prije nije bilo ribolova. Europski parlament dakle poziva komisiju da podrži inicijative kojima je cilj zabraniti e, ribolov kočama na područjima otvorenog mora. Taj sporazum, ovaj sporazum, po mom mišljenju, e, otvara ovu mogućnost da ugovorne stranke autoriziraju industrijski ribolov na ovom području. Dakle, moramo jako paziti. Želimo održati, održivi ribolov na ovom području. Ali to je pravilo koje se odnosi na sva područja, ne samo na ovo. Zaključno želim reći da ovaj sporazum zatvara vrata moratorijumu koji je do sad bio prisutan, koji je odobrio Europski parlament. na tome, prošli tjedan smo uz aplauz odobrili ovaj korak. I ja dakle i dalje podržavam ovaj, ovaj korak iz rezolucije 2017. godine dakle, da se za, e, stvori zaštićeno morsko područje na ovom, u ovoj, e, na ovom području. I to dakle što se tiče međunarodnih voda oko sjevernog pola. Radi se o jako bitnoj zoni što se tiče biološkog potencijala, i, e, 2016. godine u Helsinkiju isto tako provedeno je istraživanje vezano uz to. I postoje velika nastojanja država e, i teško je doći do sporazuma. Tu je Kina, to je Rusija, Noverška, Japan. E, ima jako puno država koje su ovdje uključene i to je veliki napor doći do sporazuma, ali Dakle, potrebno je promovirati e, znanstveno istraživanje kako bismo bolje shvatili situaciju, vidjeti isto tako e, koje su organizacije na regionalnoj razini moguće kako bi se upravljalo ribarstvom. Ali ovdje se ne govori više o moratoriju, već o tome da treba regulirati ribolov. Ali gdje ribolov nije reguliran, zar ne? Uh, uh, <coughs> Hvala Ricardo. Mi u ime Zelenih također pozdravljamo ove e, napore komisije da obliguje sporazum e, o sprječavanju nereguliranog ribolova na Arktičkom oceanu. Želim također posjetiti kolege na rezoluciju Europskog parlamenta na koju ukazuje kolega Santos iz ožuka 2017. godine o integriranoj politici Europske unije za Arktik i Naročito se pozivam na ove odredbe koje ste spomenuli, a to je e, predviđanje izviđačkog ribolova sa mogućnošću da se procijeni mogućnost za industrijski ribolov. Rezolucija parlamenta je pozvala na uvođenje moratorija na industrijsko ribarstvo, e, što uključuje koće, na istraženim vodama. No, Pitanje je kako možemo u ranoj fazi spriječiti otvaranje prostora ovakvom ribolovu velikih razmjera. Ovaj će sporazum e, ostati na snazi 16 godina i produljivat će se svaki puta na rok od 5 godina ako nijedna ugovorna strana ne uloži formalan prigovor. S obzirom na vrijeme koje će proteći do trenutka kada ribarice budu mogle ići loviti u to područje, predviđa li komisija jedan dugotrajni sporazum u sljedećim godinama? To je moje pitanje, no u svakom slučaju hvala vam na sudjelovanju u ovom doista ključnom zadatku. Hvala. sljedeći govornik. Hvala. Neću ponavljati ono što su kolege rekli, ni ono što je rekla komisija u uvodnom govoru. U ime ECR-a i mi pozdravljamo ovaj sporazum. Ja osobno inače znam kritizirati Europske unije zbog uplitanja u suverenost zemalja članica, no u ovom slučaju želim čestitati komisiji jer je ovo jedna inicijativa velikih razmjera i zbog toga komisija im i zaslužujemo čestitke. U uvodnom dijelu stoji da će ovaj sporazum spriječiti neregulirani industrijski ribolov. Nadam se da to nije pretjerano optimistično i da će se to doista i ostvariti. Ja bih rado da se sav ribolov na Arktiku zabrani, jer ljudsko iskorištavanje Arktika, što uključuje i vađenje nafte, ugrožava jedno od netaknutih područja na našem planetu i naravno trebamo poštivati i ekološke kriterije što uključuje i dobrobit životinja, a ne davati prednost gospodarskim interesima. tu imamo i razne vrste poput polarnih medvjeda, divljih ptica, životinja koje se osanjuju na okoliš kako bi preživjele i trebamo razmotriti učinak klimatskih promjena na te vrste i na njihove ekosustave, a ne tome pridodavati probleme koji nastaju uslijed iskorištavanja i eksploatacije. Evo, radujem se budućem radu s kolegama na ovom predmetu i e, pozdravljam, kao što sam rekao, ovu inicijativu po ovom pitanju. Hvala, Johne. Hvala, John. E, mislim da se nitko više nije javio za riječ i zbog toga dajem ponovno riječ Rikardu. Hvala, želim zahvaliti kolegama na ljubaznim riječima. Važno je naravno uzeti u obzir i rezoluciju Europskog parlamenta, ali trebamo i čestitati i odati priznanje Europskoj komisiji na postizanju ovog sporazuma. Zapravo je samo jedna zemlja članica blizu tog područja, a to je Danska i svi znamo koliko je važno naravno promicati cjelokupne interese Europske unije u odnosima sa našim e, susjedima u tom području, a to su SAD, Kanada i Rusija. Ako razmotrimo sporazum, ugovorne strane se slažu na primjeru mjera očuvanja i e, upravljanja na ovom području, što smatram važnim korakom u cilju sprječavanja nereguliranog ribolova u tom području. To nam e, omogućuje i bolje sudjelovanje u cijelom procesu i bolju prisutnost. Također s naše strane dajemo prednost e, istraživačkim programima. A kao što sam rekla, Glavni sastavni dio ovog sporazuma je zajedničko e, znanstveno istraživanje i praćenje, a e, nakon e, prvog razdoblja vidjet ćemo postoje mogućnosti i za komercijalno ribarstvo, ali u svakom slučaju mislim da se svi slažemo da je ovaj sporazum važan korak u cilju očuvanja ovog područja i sprječavanja nereguliranog ribolova. Hvala još jednom svima i hvala na prijedlozima. Donc, euh... Hvala Norika, znači predstavljanje i izvješća 27.11. 24. ćemo imati, znači i 23. 24. prvog ćemo imati glasanje u odboru. A sada prelazimo na razmjenu gledišta s komisijom. E, imamo znači primjenu članka 50 uredbe 1380 e, i imamo znači svako godišnje razmjenu gledišta s komisijom u godišnjem izvješću o napretku ostvarivanju najvećeg održivog prinosa i stanju ribljih stokova. Mi smatramo da je e, važno da nam e, znači Europska komisija predstavi svoju komunikaciju o trenutnom stanju u području zajedničke ribarstvene politike, savjetovanja o ribarovnim mogućnostima za 2019. godinu. Pozdravljam Lizu Roller iz, Roller iz Digimare, a koja će nam tu komunikaciju predstaviti. Evo, odmah ti dajem riječ, ti ćeš nam moći predstaviti ove slajdove. Dajem riječ, Eliza, izvolite. Hvala gospodine Kadek. Hvala još jednom i dobar dan svima. Hvala što ste nas pozvali na razmjenu gledišta o ovoj važnoj točki dnevnog reda. Kao što je predsjednik e, objasnio, ovo je predstavljanje izvješća koje iznosimo svake godine vijeću i parlamentu o zajedničkoj ribarstvenoj politici i o ispunjavanju ciljeva najvećeg održivog prinosa. Evo, ovo je samo kratak e, pregled koja je svrha ovog izvješća. Dakle, to je izvješće o e, stanju napredovanja zajedničke ribarstvene politike. Evo, samo trenutak. Evo ga, sad radi. <laughs> Evo, krenuo je film. Dakle, ovo je pregled sedam glavnih dijelova, dakle napredovanje ka najvećem održivom prinosu i e, također napori mijenja situacije na e, sredozemlje, zatim e, socioekonomski učinak europske flote, kapacitete europske flote, upravljanje, višegodišnji planovi upravljanja, regionalizacija, uloga savjetodavnih tijela i vijeća, e, provedba obveze iskrcaja i razvoj u vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike. Dakle, nakon objavljivanja komunikacije slijedi javna rasprava o prijedlozima komisije o mogućnostima ribolova u različitim e, morskim bazenima i dobili smo 248 doprinosa ove godine od različitih dionika. Koji su naši zaključci kada je riječ napretku ka održivom e, prinosu? Dakle, imamo dobar e, napredak na sjeveroistočnom Atlantiku i to ne iznenađuje, naročito ako razmotrimo kretanje u posljednjih 15 godina, dakle, razina stopa izlova se stabilizirala na razinu iz 2003. godine i sada imamo 53 takova koje su u skladu sa stopom izlova za razliku od 44 prošle godine. Ostvarili smo napredak i e, također imamo i e, biomasu za e, rješenje stokova SSB koja je otprilike 39% veća nego što je bila 2003. godine, no svejedno imamo pretjerani izlov na sredozemlju s druge strane, zbog toga je tu poželjna stopa izova još uvijek dosta loša, 2,3 i nije došlo e, do izmjene u SSB u biomasi od 2003. godine. Neću sada tu ulaziti u detalje zato jer smo prije nekoliko tjedana imali i raspravu o višegodišnjem e, planu za upravljanje sredozemljom i tu smo iznijeli konkretnije e, brojke u vezi sa stokovima. Evo je grafikon, e, pokazuje napredak od 2003. godine. Ova crvena crta prikazuje napredak ostvaren u europskim vodama, a zelena crta odnosi se na područje van europskih voda, a crna crta odnosi se na stanje u Sredozemlju i Crnom moru gdje su razine F kroz FMSY eh, ne toliko dobre. Također i trendovi biomase, evo ova plava crta je eh, sjeveroistočni Atlantik gdje imamo uspon, naročito od 2012. godine. Mislim da nije nikakav slučaj da se to poklopilo sa reformom ZRP-a. I također imamo biomasu na Sredozemlju i Crnom moru, a to je ova crna linija koja ostaje više manje na istoj razini. Dakle, koji su napori uloženi u promjenu situacije na Sredozemlju i Crnom moru? Dakle, u izvješću iznosimo ono što se poduzima na europskoj razini, dakle, usklađivanje nacionalnih planova koji su usvojeni u skladu sa uredbom o sredozemlju i ZRP-om i naravno predstavljanje dva višegodišnja plana upravljanja za Jadran i zapadne sredozemlje. Na međunarodnoj razini su poduzeti također mnogi napori, dakle u okviru GFCM-a imamo višegodišnji plan upravljanja za romb na Crnom moru, imamo akcijski plan protiv ribolova, e, također zajednička istraživanja i nadzor van nacionalnih e, jurisdikcija u Sicilskom e, tjesnacu, plan za Trne koralje i tako dalje. Dakle, neću sada ulaziti u detalje, ali samo ću dati jedan e, e, pregled onoga što se poduzima na, međunarodnom planu. Zatim, decentralizirano upravljanje, dakle višegodišnji planovi i regionalizacija i napredak ka najvećoj stopi, održivoj stopi prinosa. Dakle, vi ste vi sami bili sudjelovali već u razradi prijedloga komisije i donošenju višegodišnjih planova, ali imamo nešto za reći o planovima odbacivanja i o delegiranim aktima. O tome ćemo više govoriti sutra, ali imamo planove odbacivanja za e, sve morske bazene. Dakle, imamo preporuku e, iz članka 11. E, ZRP-a, a to su ribolovne mjere u područjima za očuvanje koje nisu toliko povoljne i to je još nešto što moramo popraviti. Kao što sam e, objasnila na početku, imamo prijedlog za mogućnost ribolova 2019. godinu i to se pridržava i ciljeva ZRP-a i također e, najboljim dostupnim e, saznanjima znanstvenika. Dakle, tu ćemo platiti napredak stokova na Baltičkom i Sjevernom moru Dakle, kada je riječ o višegodišnjim planovima za ta mora, naravno tu ćemo uključiti raspone FMSY i također pristup iz predostrožnosti za usputni olov. Zatim imamo e, stokove sa procjenom najvećeg održivog prinosa i sa zamjenskim referentnim vrijednostima. Dakle, to će biti FMSY 2019. godine što više moguće, a stokovi bez procjene ili bez nekih bioloških saznanja, dakle imamo pristup predostrožnosti. I kada je riječ o prilagodbi takova za obvezu iskrcaja e, smanjit ćemo izuzeća de minimis e, na temelju e, saznanja znanstvenika. Evo, to je bilo izvješće. Ja sam htjela iznijeti što više u ovako kratkom vremenu na raspolaganju, ali evo samo u zaključku želim reći da je dobar napredak na sjeveroistočnom Atlantiku, ali još treba uložiti znatne napore u poboljšanje situacije na Sredozemlju i na Crnom moru. Hvala Eliza na ovoj prezentaciji. sada prvo dajem riječ kolegi Paku. Izvolite. Komisija Europea i Roller por Hvala Europskoj komisiji na ovoj prezentaciji. Zaista dobro izvješće koje se tiče različitih tema. Govorimo o području Španjolske Tamo se puno toga radi na tome kako bi se ispoštovali zahtjevi zajedničke ribarstvene politike. Spomenuli ste da je ostvaren napredak. Imamo takove koje su u skladu sa e, najvećim održivim prinosom obveza iskrcavanja, dakle još uvijek postoji, i trebaju provesti do kraja. Što se tiče obveze iskrcavanja, to je što nas, nešto što nas može zabrinuti. U, 15, članku 15. možemo reći da nije navedeno sve u dostatnoj mjeri kako bismo se suočili sa takozvanim šokovima koji su ovdje prisutni. Što se pak tiče planova odbacivanja 2017. godine provedeno je testiranje i pripremamo se. Dakle, sektor se priprema na to. Pokušava dati vrijednost eh, vrstama koje nisu imali tu vrijednost u prošlosti. Potrebno je uvesti mehanizam redistribucije neiskorištenih kvota eh, kao što je bilo i u trećim zemljama. Dakle, komisija ništa nije rekla vezano uz to, odnosno ima različito mišljenje. Što se tiče najvećeg državnog prinosa, evo, dali ste, prezentirali ste pozitivne rezultate. Um, rekli smo da se ribolovna smrtno smanjuje, e, proizvodnost se povećava. 2016. godine rekli smo dakle, da je došlo povećanje na 40%. Na ovom području predviđeno je da do 2018. godine 81% ribolovnih mogućnosti proizaći iz populacije koje se nalaze na granici sigurnih bioloških, e, na, na, samoj granici, sigurnoj granici biološ, biološkog održavanja. Ovo je bitan izazov. U članku 15. mislim da stvar nije dobro e, formulirana. Postoje nedostatak kvota Ono što treba učiniti komisija što se mene tiče za sljedeću godinu, dakle treba usvojiti dodatne mjere kako bismo se suočili sa tim problemom e, vrsta koje ograničavaju ribolov. Nećemo tako riješiti sve probleme, ali to je e, dobro rješenje za problem koji imamo i s kojim se moramo suočiti. Dakle, više kvota. Htio sam pitati komisiju, kad se govori o smrtnosti, u rasponu smrtnosti, mm, moramo razmisliti o onim gorim dijelu raspona. Dakle, tehničke i znanstvene procjene su jako bitne. Inače ćemo uvijek provoditi načelo predostrožnosti da, evo to su moje primjedbe. S obzirom na ovu situaciju, na veliki izazov s kojima smo suočeni, na ograničavajuće okolnosti, mm, potrebno je puno toga učiniti za sljedeću godinu. Rekli smo, ograničeni su resursi, kao što je rekla gospođa mm, I ovdje naravno govorimo o području Atlantika. Zahvaljujem. Merci Paco. Marco Grazie Presidente. Hvala gospodine predsjedniče. Nekoliko pitanja. E, hvala na ovom izlaganju. Dakle, upravo mi je sad sinulo nekoliko pitanja koja su vezana e, uz sredozemlje i to je moje more kojim se bavim najviše, iako se bavim i drugim morima. Vi ste rekli da situacija nije zadovoljavajuća, dakle imamo još uvijek e, odnos e, od 2.3 2.3 između e, smrtnosti i održive stope prinosa. No ono što me zabrinjava u vezi sa ovim grafikonom je ne toliko velika razlika između sredozemlja i drugih mora, nego da postoje različiti trendovi. Dakle, na sjeveroistočnom Atlantiku postoji pozitivan trend, a na sredozemlju se ništa nije promijenilo ili se čak i pogoršalo s vremenom i to unatoč zapravo uz e, sektor koji je e, također pogođeni različitim drugim e, pojavama i tako dalje. Dakle, moje pitanje je zašto na sredozemlju još uvijek nismo uspjeli ostvariti praktički nikakve rezultate. I drugo pitanje odnosi se također na sredozemlje. Dakle, imamo višegodišnji plan za Jadran, za zapadno sredozemlje, tako da E, poduzimamo nešto i nadamo se da će doći do rezultata, ali e, povjerenik Vela mislim da je imao više niz susreta sa ministrima trećih zemalja koji također imaju učinak na te resurse na kojima se nastojalo e, ustanoviti u kojem pravcu krenuti i kako uključiti treće zemlje u očuvanje resursa sredozemlja. I e, posljednja napomena je nešto općenitije prirode, dakle zapravo dolazimo do važnih rokova zato jer 2020. godina je praktički nadomak ruke, tako da već govorimo o izuzećima i na neki način zapravo čak i odustajemo od početnih ciljeva. I ako možda ne e, pretjerujem, htio bih pitati sljedeće. Budući da se u kuloaroma govori o reformi ZRP-a, nadam se da to nije tako, ZRP je zapravo sasvim dobar takav kakav jest, treba ga samo provesti. Dakle, pitam se jesu li ti glasine, te glasine istinite ili ne? Marko, e, vrlo si optimističan što se tiče ZRP-a. Ne znam da je sada politika tako savršena. Evo, e, Ulrike, izvolite. Ja želim e, zahvaliti komisiji na ovim pozitivnim porukama. u najmanju ruku porukama koje se odnose na e, sjeveroistočni Atlantik i Crno mora, a znamo koji su problemi na sredozemlju. Dakle, ja bih htjela da se ovo objavi. Dakle, danas u novinama koje izlaze u mojoj izbornoj jedinici, ali koje imaju dosta visoku tiražu, izašao je jedan članak od e, tri stranice u kojem se autor članka izruguje ZRP-u. Dakle, kaže da se ništa ne poduzima, da ništa ne funkcionira i napada se povjerenik i tako dalje. Dakle, mi moramo ukazati u javnosti na ono što funkcionira i što uspjeva. Evo, ja sam se zabrinula zbog svih ovih e, grešaka koje su tu navedene i e, ovih e, navoda. I pitam se imamo li uopće smisla, imali smisla naše postojanje. No, htjela sam postaviti sljedeće pitanje, poglavlje 2.6 i obveza pristajanja ili iskrcavanja. Naime, trebaju nam određene informacije, odnosno zemlje članice trebaju navesti one slučajeve u kojima su sustavi dovoljni kako bi se izbjeglo ove vrste koje ograničavaju ribolov i to se nadovezujem na ono što je rekao i kolega. I također i MMF daje malu potporu od 49 milijuna eura. Dakle, jesu li već predviđene mjere što se tiče obveze iskrcaja? E, mislim da je riječ o dosta malom iznosu, naročito ako razmotrimo čitav predviđeni proračun. Do sada nemamo saznanja o pojavi takvih vrsta koje ograničavaju ribolov. I Zemlje članice, međutim, ipak e, nisu iznijele prijedloge u vezi sa alternativama. Evo, zanima me jel sam li to dobro shvatila. I zatim, izvajanje iz VFOA su dosta ograničena. Dakle, koje su mjere uvedene za veću selektivnost i za bolje ciljanje tržišta, naročito na plovilima. Jer čini mi se da zapravo ribari ne znaju da mi snosimo 90% troškova kako bismo mogli e, koristiti se selektivnim ribolovnim alatima. Dakle, ili ne procjenjujemo dobro ili postoje neke interesne skupine u zemljama članicama koje sprječavaju da se šire vijesti o dobrim rezultatima koje postižemo. Jer mene doista ovo ljuti i nakon ovakvog članka očito je da vas to može razljutiti. Hvala. Urlike nije sad možda dobro se toliko ne, ne nervirati, ali mnogi članci u novinama nas eh, ponekad iznerviraju. Linea, izvolite. Hvala na ovom eh, izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo. Donosite nam eh, pozitivnu poruku, no ipak imam još neka pitanja koja ću iznijeti ovdje. Približavamo se konačnom e, roku za postizanje ciljeva najvećeg održivog prinosa i naravno da e, Znamo da je to trebalo se već ostvariti za mnoge stokove još 2015. godine, kao što je i dogovoreno o ZRP-u. Naravno, morat ćemo pričekati odluku ministra za ribarstvo koju će oni donijeti u prosincu o ukupnom e, dopuštenom izovu za dubinske vrste i to se određuje svake dvije godine. U studenome je vijeće od, e, će odrediti također i e, takove za 2020. godinu. Dakle, možete li nam reći danas da Kada je riječ o duboko morskim vrstama i e, onima koje su podložne takovima i e, također e, savjetodavnim mišljenjima znanstvenika da se te vrijednosti neće prijeći. Dakle, već će se ovog mjeseca dogovoriti i takovi za 2019. godinu i to mora biti u skladu sa ciljevima ZRP-a. Ako pogledam prijedlog komisije, mislim da se on razlikuje od e, znanstvenih preporuka? Dakle, koja je znanstvena osnova e, za, e, tak, za zapadno-baltičku haringu? Dakle, taj je stok ispod optimalnog stoka, dakle kako će tak od 16.440 tona biti u skladu sa donošenjem taka koji bi bio u skladu sa održivim prinosom i kako ćemo povisiti E, razinu stoka iznad one minimalne. E, I također kad imamo raspon MSV-a, dakle e, to je više od procjena. Kako možemo pridonijeti na taj način postizanju cilja zajedničke ribarstvene politika kako bi svi stokovi bili iznad minimalnih razina. Dakle, u zaključku znam da od e, sastanka vijeća 2014. godine nakon ostvajanja e, uredbe o ribarstvu zemlje članice su imale dovoljno vremena za prilagodbu ciljeva i zapravo je naša dužnost e, u Europskom parlamentu kao suzakonodavaca zaštititi reformu ZRP-a i provesti sporazum iz prosinca 2000, iz prosinca 2013. godine i pozvati na odgovornost vijeća što mi ni nasujemo učiniti, pozivamo ih da dođu, ali nikad ne dođu. I ne smijemo dopustiti daljnje razvodnjavanje ZRP-a. Hvala vam. Hvala Linea. Petar Vandelen, izvolite. Hvala na ovoj prezentaciji. Osobno sam ponosan da je ta politika urodila plodom, posebno u Sjevernom moru to nije bio lagano. U tom smislu smo 90. godina promijenili ribolovne alate, ali sada vidimo da se ciljevi ispunjavaju, da se situacija poboljšava. To dokazuje da je ova politika bila od pomoći. Kad pogledamo brojke, situacija je jasna. Također vidimo i da su e, najveći održivi prinosi se smanjili, a sektor je uvelike doprinio e, tim vrlo dobrim rezultatima. A to ni u kojem slučaju nije bilo naš uštrb E, znači, gospodarstvo tog sektora koji, koje je ostvarilo profit od 1,3 milijarde eura. Da li je selektivni ribolov doprinio tim rezultatima? To bi želio postaviti kao pitanje. Budući da imamo znači smanjenje količine ulova, no isto tako imamo i gospodarsku dobit. Možete li nam objasniti na koji način je selektivni ribolov doprinio ovim dobrim rezultatima. Isto tako, što se tiče plave tune, i kako je tu situacija posebna? Hvala. Hvala. E, Ricardo, izvolite. Hvala prije svega. Želim zahvaliti e, gospođi na prezentaciji. Biti ću vrlo kratak. Dakle, još jednom hvala. Pokazali ste nam da je pred nama još e, dosta težak put kako bismo postigli e, održive stokove. Nisam se složio sa, e, dogovorio sa gospođom Rodust, ali ja bi isto tako želio govoriti o toj komunikaciji što se tiče e, ZRP-a. Ja također sam bio ljut na ono što je pisalo u, tom, e, u tim njemačkim novinama. Mislim da E, mi nešto osmišljavamo, slažemo se sa znači, odredbama ZRP-a, regionalne organizacije, organizacije ribara to također podržavaju, no mediji i mogu reći isto tako javnost općenito ne razumiju uopće ZRP. Kako bolje komunicirati? Mislim da e, komisija bi u svakom slučaju bolje trebala iskomunicirati sve te naše uspjehe. E, ima, Govori se isto tako i o ulogama određenih država. No, mislim da ovdje prije svega ključno je što e, bolje komunicirati. Naravno, politiku uvijek možemo reformirati kako bi bila još bolja, no i kad to napravimo, javnost to uopće ne razumije. U Ujedinjenoj kralji imamo u kontekstu Brexita e, napise E, koji govore o tome da radi se o našim ribama, našoj ribi, a to zapravo uopće nije tako, budući da imamo zajedničku i podijeljenu, e, zajedničko je podijeljeno upravljanje tim resursom, a e, to ljudi uopće ne razumiju. Hvala Ricardo. Poslušao sam sve kolege i naravno svi se slažemo s tim da trebamo dostići najveći održivi pristup, prinos, ali se ne slažemo se uvijek sa metodama kako to postići, no to je cilj za sve. Jer to je način na koji možemo uistinu očuvati naše resurse. U svakom slučaju zahvaljujem kolegama na intervencijama i Sada dajem riječ Elizi. Puno je bilo pitanja za nju. Ne znam hoćeš li moći odgovoriti na sve. Evo, dajem vam riječ. Hvala gospodine Kadek. Da. Što se tiče obveze iskrcavanja i te točke, ja ću se, e, ja ću sudjelovati Isto tako u toj točci dnevnog reda što se tiče znači Mediterana možemo o tome razgovarati satima. Nemam odgovor e, za vas, konačni odgovor. Mogu reći da situacija e, je takva zbog različitih čimbenika, nemamo dovoljno znanstvenih podataka, imamo zapravo e, malu tradiciju u mediteranskim državama, imamo za taj obalni ribolov i zapravo je teško tu e, primijeniti e, opću politiku EU-a. Imamo ovu komisiju za ribarstvo sredozemlja. Kolegica e, Valerij Lemer bi nešto mogla u tom smislu dodati. A što se tiče reforme ZRP-a, koliko znam tome se, to se neće dogoditi. Evo, ja, to se radi u mojoj jedinici, sad ništa o tome ne znam. Kad budem e, nešto o tome znala ću vam i reći, a gospodin Mijan Mon i gospođa Radest i drugi su govorili o obezi iskrcavanja. Govorilo se o tome da 1.1.2019. imamo znači s jedne strane e, taj pritisak postizanja najvećeg održivog prinosa, a s druge strane i tu obvezu iskrcavanja i da zapravo e, se približavamo savršenoj oluji, a mi tu nemamo sad staklenu kuglu E, znanstvenici nam e, mogu dati svoja predviđanja što će se dogoditi, možemo osmisliti određene instrumente, znači raspone u određenim kartama i zapravo mapovima kako bismo e, osigurali postisanje najvećih održivih prinusa. U okviru mješovitog konteksta imamo također i tu činjenicu da postoji zapravo vrlo malo razmjena na što se tiče kvota između država članica. Ono što je važno, moramo imati više likvidnosti u okviru ovog sustava kvota. Imamo različitih razmišljanja i sektora i znanstvenih krugova o tome što će se dogoditi. Imamo također i različita mišljenja o tome kako bi se trebali koristiti instrumenti u okviru članka 15. O tome ćemo, mislim, malo više o tome razgovarati kad budemo razgovarali o obvezi iskrcavanja. A sada, gospođo Engstrom, ne mogu ući u detalje e, takova, budući da je to dio drugog prijedloga, no glavni i cilj smjernica prezentacije što se tiče stokova je e, da kad imamo znači u procjenu najvećih održivih prinosa, kad, bude, kad znamo podatke, onda se želimo pridržavati tih načela. U kontekstu mješovitog e, ribarstva, vrlo složenog, isto tako e, obveze iskrcavanja. E, države članice su nam rekle da ćemo imati zbilja dosta tešku situaciju što se tiče određenih e, aspekta, što se tiče izuzeća o visoke održivosti, preživljavanja i tako dalje, moramo u svakom slučaju i za Baltik i u okviru vijeća u e, prosincu to sve odraziti, tu e, savršenu oluju. Govorili ste također i o aktivnostima dvije e, konkretne vrste. Imamo znači što se tiče doprinosa, opći e, doprinos e, održivom ribarstvu u sjeverom moru i to zbog e, količina. Neću reći više od toga. Za to ćete također morati pogledati i godišnje izvješće Stevca e, koji e, govori znači o najvećim održivim prinosima i određenim poveznicama izreću različitih aspekata. Gospođa Rodust i gospodin Santos e, su govorili o određenim aspektima. Da, mi smo svi razočarani time E, kako se e, zapravo koriste svi ovi aspekti u postizanju najvećeg održivog prinosa, moramo se u svakom slučaju prilagoditi ovim obvezama iskrcavanja, moramo imati bolje znanstvene podatke i tako dalje, no imamo još nekoliko godina ispred nas i vidjeti što nam je e, najpotrebno kako bismo postigli ciljeve u okviru ZRP-a. Da, mi volimo svi dobre vijesti, a mediji to uvijek ne prenose. Mogu reći da je to isto tako i pitanje e, novinara. Naravno, mi možemo e, uvijek ispričati cijeli niz vrlo dobrih priča o dobrim projektima i tako dalje. Vidimo puno toga što se događa na terenu. A kad si vi postavite to pitanje što mi zapravo uvijek e, ovdje radimo, kad izađemo na teren, razgovaramo s ljudima, onda vidimo koliko ZRP e, ima veliku dodatnu vrijednost. I na kraju vidimo da u određenim e, znači područjima, ribolovnim područjima situacija je puno bolja. mogu reći da je to evo ta jedna pozitivna nota i s time bih željela i završiti. Hvala. Hvala. Eliza, ne znam da ćemo se svi uzajamno čestitati, no u svakom slučaju je važno da imamo to podizanje svijesti i u okviru država članica i sektora e, ribarstva. Svi znaju da trebaju primjenjivati odredbe e, ZRP-a. Ovim Također mogu i završiti e, naš današnji dnevni red. Sutra u 9 sati se sastaju koordinatori, a u 9.30 e, dajem sastanak svim drugim članovima odbora i tada ćemo nastaviti s radom našeg odbora. Hvala. Do sutra.